Can you hear me with the headphones? Interpretation system is being... Čujete li me sada? Izgleda da sustav funkcionira. Dakle, prije svega moramo usvojiti dnevni red. Nakon sastanka odbora Libe 12. rujna izmijenili smo dnevni red, naime 12. srpnja podnesen je zahtjev kluba zastupnika ECR temeljem pravila 214 vezano s preporuke koordinatora vezano uz točku 4.4 bilješke koordinatora. Nakon razmatranja zakonodavnog izvješća na vlastitu inicijativu o europskom uhidbenom nalogu. Dakle, ukoliko nema prigovora, možemo usvojiti ovako izmijenjeni dnevni red. U redu sada prelazimo na priopćenja predsjednika, svi jezici osim malteškog, latvijskog i irskog su zastupljeni na ovom sastanku. Prelazimo onda na prvu točku dnevnog reda a to je usvajanje preporuka koordinatora. Kao što sam rekao, podnesen je zahtjev od strane kluba ECR, a to je da se održi glasovanje o odluci koordinatora, e, odluka koja je donesena na sastanku koordinatora 5. rujna. Vjerojatno se sjećate da su koordinatori odlučili da donesu odluku o svim e, zakonodavnim izvješćima na vlastitu inicijativu na sljedećem sastanku u listopadu. Dakle, na sastanku koordinatora donesena je odluka da se odgodi odluka o izvješćima na vlastitu inicijativu. E, sva izvješća na vlastitu inicijativu koja su predložili klubovi zastupnika bit će predmet odluke na sljedećem sastanku koordinatora. Dakle, to je njihova odluka. Međutim, tu sad imamo prigovor Iznesena je sugestija. E, da se izmijeni ova odluka koordinatora i e, vezano uz izvješće na vlastitu inicijativu u Europskom uhidbenom nalogu. Sada ću dati riječ predstavniku ECR-a koje će vam pojasniti o čemu se radi. Nakon toga ću objasniti kako ćemo glasovati. Izvolite. Hvala lijepo. Hvala na iznesenim komentarima. Ovo što ste rekli je točno. Prošlog tjedna većina nije prihvatila argumente, zato smo mi zatražili da se usvoji naš zahtjev. Htjeli bismo da se unaprijedi sustav Europskog uhidbenog naloga. 5. srpnja i 5. rujna je ponovljen zahtjev. Mi smatramo da je to važno za prostor e, slobode kako nitko ne bi mogao izbjeći nadležnosti suda, dakle na način da ode iz jedne zemlje u drugu. de nuestra Ukoliko glasujete za naš zahtjev, u tom slučaju bi se to protumačilo da Europska komisija može nastaviti raditi na napređenju Europskog uhidbenog naloga. Evo upravo ste čuli pojašnjenje predstavnika ECR-a. Kao što sam rekao, 12. rujna su koordinatori donijeli odluku da se donese odluka o raznim prijedlozima izvješća na vlastitu inicijativu na sljedećem sastanku koordinatora u listopadu. Prema tome, to ne utječe na ovaj predmet, na samu suštinu nego samo na postupak. Ja bih predložio sljedeće. Sada ćemo održati glasovanje i to sukladno sljedećem postupku. Ako ste za odluku koordinatora koja je donesena 12. rujna vezano uz ovaj zahtjev ECR-a i da i ako se slažete da sa svim prijedlozima treba donijeti odluka u listopadu, onda vas molim da glasujete za. Dakle, plus trebate glasovati za elektroničkom karticom. Imat ćemo glasovanje, molim vas provjerite imate li kartice sa sobom. Ako ne, onda, onda tražite da vam ih donesu što prije. Ako glasate ne, onda podržavate zahtjev ECR-a da se ovaj zahtjev izdvoji iz ostatka paketa. Dakle, u tom slučaju trebate glasovati protiv, dakle minus. Ako glasujete za odluku koordinatora, onda glasujete za. Ako glasujete za to da se o ovom izvješću na vlastitu inicijativu treba glasovati zasebno, onda glasujete protiv ili možete biti suzdržani. Evo, to bi bio postupak, gdje sam samo pojasniti. Ukoliko većina bude za zahtjeve cr a će se odluka o e, izveću vlastitu inicijativu o Europskom uhidbenom nalogu. Ako to nije slučaj, to ne znači da neće biti izvješća o Europskom uhidbenom nalogu jer će se onda u tom slučaju ta odluka donijeti u listopadu, dakle u sklopu čitavog paketa. Je li to bilo jasno? Dakle, tko je za odluku koordinatora? Neka glasuje za, oni koji su protiv, neka glasuju protiv. Otvaram glasovanje. Apparently there is an plus Imamo jedan e, glas SID viška. Još uvijek imamo plus jedan za SID. Zatvaram glasovanje. Imamo 50 za i 7 protiv, što znači da podržavamo odluku koordinatora. Prema tome, odluka o svim zahtjevima koji se tiču izvješća na vlastitu inicijativu bit će donesena u listopadu, što ne znači da nećemo imati izvješće na vlastitu inicijativu u Europskom uhidbenom nalogu. To samo znači da će odluka biti donesena na sljedećem sastanku koordinatora koji će se održati u listopadu. Sada prelazimo na sljedeću točku, a to je razmjena mišljenja sa povjerenikom Dimitrisom Avramopoulosom koji je nadležan za migracije, unutarnje poslove i i državljanstvo. E, drago mi je što mogu ponovno pozdraviti povjerenika Avramopulosa na sastanku odbora Libe. Imali smo razminu mišljenja sa povjerenicom Verom Jurovom, zatim sa Francom Timmermansom i e, Julianom Kingom i sada ćemo imati razminu mišljenja sa povjerenikom Avramopulosom. On je inače u odlasku i unaprijed mu zahvaljujemo na uloženom radu u proteklih pet godina. Imaćemo prvo krug koordinatora, dvije minute i nakon toga će ćemo zabilježiti tko se od zastupnika želi javiti za riječ. Nakon što prebrojimo broj zastupnika koji se žele javiti za riječ, onda ćemo dodijeliti vrijeme tako da se što više vas može javiti za riječ. Gospodine povjereniče, izvolite, imate riječ, možete nam iznijeti svoje zaključke vezano uz ovaj resor migracije unutarnji poslovi državljanstva. Hvala, gospodine predsjedavajući, dragi kolege. Ovo je prvi put u posljednjih pet godina da se obraćam vašem odboru u novom sastavu nakon što su održani izbori za Europski parlament i ovo je također i posljednji put. Međutim, smatram da je ova današnja prilika više od pozdrava i odzdrava, današnja rasprava bit će dobra prigoda da ustanovimo što smo postigli u posljednjih pet godina, ali isto tako da definiramo izazove koji su pred nama, odnosno pred vama. E, drago mi je da ste ponovno izabrani na dužnost predsjednika odbora LIBE. Vaše iskustvo, predanost u radu i sjajni rezultati, ali isto tako i političke pamćenje sigurno će biti dragocjeni. Želim također zahvaliti dragom prijatelju Klodu Morašu, e, nekadašnjem predsjedniku odbora Libe, na izvrsnoj suradnji i na predanosti u ostvarivanju rezultata temeljem ambicioznog e, programa iz prethodnog e, saziva. On je doista sjajno obnašao dužnost predsjednika. Uvjeren sam da će naša suradnja nastaviti do kraja mog mandata u svojstvu povjerenika. Osim toga, uvjeren sam da će prijateljstvo koje sam sklopio sa mnogima od vas posljednjih godina nastaviti i duže, mnogo duže. Odbor Libe ima ključnu ulogu u dovršavanju europske strategije za suočavanje sa migracijskim izazovima, a to se može postići isključivo putem zajedničkih europskih napora. Mnogo toga je postignuto posljednjih godina uz pomoć parlamenta i posebno vašeg e, dinamičnog odbora. Zahvalan sam vašim kolegama na tome. Sjećam se prije pet godina dana kada smo započeli suradnju i to u vrlo teškim okolnostima. Moram vam reći kako sam se tada osjećao kada sam 2014. godine bio kandidat za povjerenika. Nisam mogao zamisliti da će se glavna pitanja E, sigurnosti migracije naći među prioritetima, e, među političkim prioritetima ne samo u Europskoj uniji nego i u svijetu. Europska unija države članice su se našli u jednoj novoj situaciji i nisu znali kako se s time nositi. Međutim, mislim da mogu reći da smo u međuvremenu mnogo toga postigli. Od 2015. godine smo se suočavali sa velikim e, izazovima u području migracije i sigurnosti. Ustrajnošću smo u samo nekoliko godina uspjeli osigurati najvažnije instrumente i definirati e, solidan program za budućnost i na tome moramo nastaviti raditi jer e, će se oba ova izazova i dalje pojavljivati u budućnosti. moramo moći e, brzo i učinkovito reagirati na krizne situacije, ali su nam isto tako potrebna dugoročna rješenja za rješavanje migracijskih pitanja i interno i eksterno. Više od 700 tisuća života je spašeno u sredozemlju 2015. godine Pružili smo podršku državama članicama u prihvatu migranata i to osiguravajući financijsku, tehničku i operativnu pomoć na terenu. Zatim e, osigurali smo premještaj migranata više od 34 tisuće osoba kojima je bila potrebna međunarodna pomoć premješteni su iz Grčke i Italije, a više od 60 tisuća izbjeglica je premješteno u Europsku uniju od zemalja izvan Europske unije od 2015. godine. Zatim smanjenje poticaja za nezakonite migracije, e, borbom, e, učinkovitijom borbom protiv e, kriminalnih skupina i boljom suradnjom sa zemljama podrijetla u svim aspektima upravljanja migracijskim tokovima. Broj neregularnih dolazaka danas je čak niži od e, vremena prije izbijanja krize. Jačanje i osuvremenjivanje upravljanja granica e, omogućuje također e, lakše propuštanje bona fide putnika. Isto tako smo predložili bolju azilsku politiku kako bismo podaknuli redovite migracije. To je e, rezultat zajedničkih napora država članica, Europskog parlamenta i Europske komisije. Jedan od ključnih elemenata naše migracijske politike bio je e, omogućavanje pravnih rješenja za osobe kojima je potrebna međunarodna pomoć i za ekonomske migrante. To je bilo potrebno kako bi se smanjilo korištenje nezakonitih ruta i kako bi se e, uklonio model krimčarenja migranata. Na taj način se isto tako mogu privući daroviti ljudi koji su potrebni našem gospodarstvu. Nažalost, nije bilo moguće dogovoriti e, plavi karton koji bi bio privlačniji usprkos e, dobroj suradnji sa parlamentom. Međutim, atraktivan sustav e, koji bi privukao e, najkompetentnije migrante i kako bi se bolje regulirali zakoniti migracijski tokovi nešto što će se trebati riješiti u budućnosti. Ja vjerujem da će novi parlament biti jednako ambiciozan kada je riječ o ovoj problematici. Središnji element naše politike bila je i sinergija sa zemljama koje nisu članice Europske unije. Mi vjerujemo da postoji potreba za poticanjem partnerstva sa e, zemljama podrijetla i zemljama tranzita kako bi se riješilo pitanje e, nezakonitih ruta, kako bi se spasili životi, kako bi se pomoglo izbjeglicama i migrantima, kako bi se razbile mreže krijumčara migranata, kako bi se omogućio povratak i integracija, te kako bi se e, spriječilo spriječila trgovina ljudima i osnažili e, zakoniti, zakonite migrantske rute. Nekoliko pilot projekata sa ključnim partnerskim zemljama je u tijeku i pozdravljam činjenicu da su neke države članice uključene u to. Suradnja sa Turskom dovela je do značajnog pada broja e, dolaska migranata, posebno na istočnom, istočno sredozemnoj ruti. Pomoć Europske unije kroz instrument za pomoć e, Turskoj je sastavni dio naše suradnje. Financijska sredstva doprinose poboljšanju životnih uvjeta i standarda zaštite sirijskih e, izbjeglica e, u e, Turskoj. Pristup, omogućili smo pristup obrazovanju na stotine tisuća sirijske djece, a više od milijun izbjeglica dobilo je pomoć u gotovini kako bi pokrili svoje svakodnevne troškove. Zahvaljujući našoj pomoći isto tako e, smo financirali zdravstvenu skrb i osigurali prihvatne centre. Što se tiče viza, to je jedna od vaših e, omiljenih tema, uspjeli smo pronaći dogovor e, vezano uz reviziju viznog kodeksa koji će stupiti na snagu sa prvim veljačem. Nova vizna politika će osnažiti Europsku uniju i smanjiti migracijske rizike. To će također osnažiti kontakte među ljudima. Primjerice, e, građani Gruzije i Ukrajine mogu putovati e, kroz šengenski prostor bez vize, što je važno za osnaživanje veza među građanima. Istovremeno komisija i dalje prati e, da se primjenjuju kriteriji vezani uz liberalizaciju viznog režima. Htio bih e, sad reći nešto vezano uz pet e, osnovnih elemenata koji su važni za budućnost. Dakle, riječ je o uspostavi zajedničkog europskog sustava azila. Zahvalio bih e, e, europarlamentarcima u prethodnom sazivu što su usvojili svih sedam zakonodavnih prijedloga i pokazali spremnost e, da pregovaraju s vijećem u svezi sa svim našim prijedlozima. E, ono što nam je hitno potrebno je radikalna reforma e, sustava azila. Moramo izgraditi povjerenje kako bismo izgradili istinski sustav azila jer to je u interesu svih. Ne možemo e, i nadalje luku iskrcaja rješavati od slučaja do slučaja i to u trenucima kada se neki brod približava obalama Europske unije. Računam eh, na vas i vašu potporu što se tiče eh, dijaloga s komisijom kako bismo iznašli eh, održiva rješenja, a posebno što se tiče predstojećeg paketa o migracijama i azilu, o čemu je govorila i novo izabrana predsjednica komisije. E, premještanje predstavlja održiv mehanizam solidarnosti. E, to je sastavni dio paketa solidarnosti u sklopu reforme sustava azila u Europskoj uniji, a tu se radi o reformi e, Dublinske uredbe. U međuvremenu i opetovano tijekom ljeta komisija je e, pozvala države članice da sudjeluju u primještanju na dobrovoljnoj osnovi, a uz financijsku potporu Europske unije. A kako bismo e, premostili ovo razdoblje do usvajanja e, nove Dublinske uredbe. E, nekoliko država članica, uvijek su to iste, e, pozitivno su se odazvale na ovaj poziv što se tiče e, premještanja iz Italije, Španjolske i Grčke. Nakon incidenata u Italiji i Malti od 27. lipnja 2018 i 2. E, rujna 2019. tisuću migranata je premješteno u druge države članice i u Norvešku, a u skladu sa dobrovoljnim obvezama koje su te zemlje preuzele. 760 osoba premješteno je sa Malte, a 240 iz Italije do 855 e, osoba e, još se treba premjestiti u skladu s preuzetim obvezama. E, vode se i nadalje razgovori što se tiče racionaliziranja procedura i uvođenja privremene postupka, a kako bismo imali jedan predvidiv postupak u pogledu iskrcaja. Upravo je to svrha sastanka koji će se održati e, na Malti sljedeći ponedjeljak. Komisija neumrno radi u proteklim mjesecima u svrhu uspostave privremenih aranžmana ulažemo maksimalne napore i u zadnjoj fazi našeg mandata kako bismo uveli privremene instrumente. Međutim, komisija i nadalje e, inzistira na svom stajalištu i smatra da trajno e, rješenje unutar europskog sustava azila treba pronaći što prije. Osim toga, e, ključni element vjerodostojne i uravnotežene e, migracijske politike je sustav e, pomoću kojeg se osigurava učinkovit povratak za one koji nemaju pravo ostati u Europskoj uniji. Mi dajemo sve od sebe kako bismo što prije intervenirali i odvratili ljude od nezakonitih migracija i e, uklonili uzroke koji do toga dovode. Međutim, ukoliko neka osoba nezakonito ostane na području Europske unije, ta osoba treba se vratiti u zemlju podrijetla što prije, a u skladu sa zakonodavnim okvirom i temeljnim pravima koja vrijede u Europskoj uniji. E, kako bi e, unutarnji sustav raspolagao učinkovitim instrumentima, pozivam e, odbor LIBE da se ponovno posveti razmatranju i radu na direktivi o vraćanju. Još jedan važan preduvjet za funkcioniranje ovog sustava je šengenski prostor koji dobro funkcionira. Šengenski prostor je jedno je od najvećih postignuća Europske unije. Europska unija nikada se e, ne bi trebala vraćati u prošlost. E, ne možemo funkcionirati ukoliko su granice zatvorene. Postoje neke e, vlade, ne države članice, nego vlade koje e, žele ugroziti šengenski prostor. Međutim, mi ćemo dati sve od sebe kako bismo zaštitili šengenski e, sustav. Trebamo se što prije vratiti na uredno funkcioniranje šengenskog sustava. Moraju postojati jasna pravila za države članice u pogledu kontrole na unutarnjim granicama. Moramo e, raditi na ponovnoj uspostavi povjerenja, kao što sam spomenuo, i moramo i dalje raditi e, kako bismo ostvarili ove ciljeve. E, zaštita vanjskih granica Europske unije i funkcioniranje Schengena sada će se osnažiti uz pomoć e, nove e, granične i obalne straže. E, postojeće snage od 10.000 osoba koja će biti na raspolaganju državama članicama. S nestrpljenjem iščekujem formalno usvajanje uredbe kako bi aktivnosti su zakonodavatelja mogle E, početi što prije i kako bismo e, mogli ostvariti ciljeve temeljem ambicioznog teksta ovog akta. E, tu se objedinjuju aktivnosti koje se tiču migracija i sigurnosti. Zahvaljujući postignućima koja su ostvarena tijekom prethodnog mandata. Sve osobe koje prelaze unutarnje granice sada su predmet kontrole kroz napredni sustav kao što je SIS, Schengenski informacijski sustav, e, zatim ETIAS i sustav ulaska i izlaska. E, sve su to instrumenti koji nisu postojali u prošlosti. Dakle, sada bolje upravljamo našim granicama i e, bolje ih štitimo. Međutim, i dalje trebamo raditi na tome. Prethodni parlament e, imao je važnu ulogu, to moram reći, što se tiče e, uspostave i moderniziranja ovih sustava. Interoperabilnost je bitna kako bismo povezali pojedine elemente i to je naš krajnji cilj. Komisija sada tjesno surađuje e, sa sustavom EU-LISA i državama članicama kako bismo osigurali e, potpunu i pravodobnu provedbu ovih ažuriranih sustava koji se međusobno nadopunjavaju. Ono što nam je potrebno je i dogovor e, početkom sljedeće godine što se tiče prijedloga za vizni informacijski sustav, a kako bismo omogućili pravodobnu e, provedbu e, i usklađenost sa platformom za interoperabilnost. Neću pojedinačno govoriti o svim elementima koji se tiču e, pitanja sigurnosti. E, povjerenik Julian King iznio je pregled <laughs> situacije na području sigurnosne unije i zato bih ja samo istaknuo da postoji potreba e, što prije odraditi posao koji se tiče dosjea o terorističkom sadržaju na internetu. Tu je puno toga napravljeno. E, naša suradnja s velikim platformama dobro je funkcionirala, međutim e, moramo učiniti daleko više. E, pokrenuli smo inicijativu uspostave foruma kako bismo povezali sve platforme, Facebook i razne druge. Uspostavili smo suradnju koja se temelji na povjerenju tako da sada osiguravamo uklanjanje e, terorističkog sadržaja koji se pojavi na internetu. Međutim, e, neke manje tvrtke nisu bile spremne prihvatiti ove obveze. E, upravo zato propisi moraju biti rigorozni kako bismo ih uvjerili da surađuju što se tiče ovog vrlo važnog pitanja. Nedavni E, događaji kao što je napad u Christchurchu na Novom Zelandu pokazuju da postoji potreba da se uvede zakonodavni okvir kako bismo unaprijedili mjere e, za suzbijanje e, korištenja internetskog prostora od strane terorista. E, želio bih istaknuti da postoji potreba da se ostvari napredak što prije što se tiče pristupa, prekograničnog pristupa elektroničkim dokazima. U izvješću Zipel imamo sveobuhvatni pregled ovog prijedloga. E, postoji velik broj e, predmeta u kojima je potrebna prekogranična suradnja i zato nadležna tijela trebaju imati instrumente kako bi dobili e, e-dokaze u prekograničnim predmetima. I nekoliko riječi što se tiče financiranja. Komisija je predložila povećanje sredstava za sljedeće višegodišnje razdoblje E, što se tiče migracija i sigurnosti. To je snažna poruka koja govori u prilog tome da Europska unija želi ostvariti ambiciozne ciljeve i želi osigurati dostatna sredstva. E, nadamo se da će se parlament pobrinuti za to da ostvarimo ovu visoku razinu ambicije. Poštovane kolegice i kolege, to su neke mjere iz prethodnih godina koje predstavljaju čvrstu osnovu za daljne mjere. Trebamo nastaviti raditi e, temeljem onoga što je učinjeno, a e, kako bismo dovršili projekte Europske unije i što se tiče migracija i sigurnosti. Došao je e, trenutak e, da palicu prepustimo e, sljedećoj komisiji, ali još puno toga moramo napraviti. Sljedeća komisija treba također nastaviti raditi visokim tempom. Što se nas tiče, mi smo dali sve od sebe, čak i u vrlo teškim okolnostima E, posebno na početku, oni među vama koji su veterani sigurno se sjećaju zahtjevnih dijaloga koje smo vodili 2015. i 2016. i vi ste među veteranima. E, mislim da svi zajedno možemo e, biti ponosni zbog toga što iza sebe ostavljamo kvalitetnu baštinu i na području sigurnosti i e, migracija. To su e, resori koji su se na početku smatrali nacionalnim resorima, vrlo brzo smo shvatili da je riječ o europskom e, području koje ima globalnu dimenziju i upravo zato i nadalje trebamo ustrajati na ovom načelu. Ovdje trebamo djelovati i razmišljati na razini Europske unije u ime svih europskih građana i svih europskih nacija. Uspjeli smo ostvariti e, promjenu u mentalnom sklopu. Radili smo na ostvarenju europskih rješenja. E, to nije bilo lako, posebno što se tiče sigurnosti, ali poticali smo izgradnju povjerenja među institucijama, među državama članicama, posebno što se tiče e, područja sigurnosti tu je doista bilo problematičnih trenutaka 2015. kada smo trebali uvjeriti države članice da je u njihovom interesu da razmjenjujemo informacije, da povežemo pojedine elemente sustava jer samo tako možemo ostvariti rezultate i to je očito. A osim toga e, imamo e, koherentan e, pristup što se tiče vanjske politike iako još puno toga treba napraviti. Još jednom od srca zahvaljujem svima vama na suradnji i na tome što ste nam omogućili da ostvarimo konkretne rezultate na dobrobit naših građana temeljem europskih vrijednosti. Veselim se daljnoj suradnji s vama do kraja mog mandata kako bismo ostvarili što veći napredak na preostalim zakonodavnim prijedlozima. Ostajem na raspolaganju za sva pitanja koja eventualno imate večeras, ali isto tako u narednih eh, mjesec dana. Hvala lijepa na pozornosti. Hvala lijepa gospodine povjereniče. E, tijekom proteklih pet godina doista ste osjetili uzbuđenje, a vidjeli smo i da postoji velika predanost u radu i e, ta pitanja, pitanja migracije, azila e, su teme kojima se bavio ovaj odbor. Puno toga se ovdje može reći. Vi ste doista sada otvorili prostor za raspravu. Na svakom sastanku na kojem ste bili e, na ovom odboru vodila se doista intenzivna rasprava, a to će biti slučaj i sada. Krećemo s koordinatorima. Kako je to uobičajeno, imate dvije minute, a e, nakon toga imamo i dug popis drugih zastupnika. Dakle, prvo koordinatori. Gospođa Mecola, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem, gospodine povjereniče, na ogromnom poslu koji ste obavili, ali isto tako na dobrom raspoloženju, spremnosti na suradnju u proteklim godinama. E, doista cijenimo sve ono što ste odradili i mislim e, da e, taj osjećaj dijele svi oni koji sjede u ovoj dvorani. E, sada ste zapravo iznijeli e, detaljno pojašnjenje i iznijeli ste informacije o rezultatima koje ste ostvarili, međutim ima toga još što treba napraviti. Ja bih se osvrnula na nekoliko tema na kojima treba raditi, ne samo do kraja vašeg mandata, e, a zanima nas i kako će se to dalje razvijati u narednih pet godina. E, između ostalog, zahvaljujući vašem trudu, sada smo u boljoj situaciji nego što je to bio slučaj prije par godina što se tiče e, smanjenja broja migranata i što se tiče spašavanja života na moru E, što, isto tako što se tiče e, suzbijanja krijumčarenja i rješavanja zahtjeva. E, međutim, iako su se brojke smanjile i situacija na Mediteranu popravila, ipak tijekom ljeta dolazi do teških situacija i ljudi stradavaju na moru. Vidjeli smo strašna izvješća o tome kako ne postoji mogućnost iskrcaja, kako e, ljudi ostaju na moru, ne mogu se iskrcati, skaču u more, stradavaju. E, što ćemo učiniti? Kako osigurati da imamo učinkovitiju migracijsku politiku, učinkovitije vraćanje nezakonitih migranata? osim toga što je sa bilateralnim i multilateralnim sporazumima u pogledu raspodjele e, migranata vidimo da još uvijek postoji blokada Dublinske uredbe u kojoj sudjeluje nekoliko država članica i kada govorimo o sustavu premještanja i o učinkovitijoj migracijskoj politici što bismo mogli učiniti? Koji biste savjet dali nama, ovom odboru? A osim toga e, što nam možete reći o e, drugim institucijama i o samoj blokadi? Zahvaljujem, e, gospodin Moraes, SID. Zahvaljujem, e, gospođa Zipel nije još uspjela doći, to je sasvim slučajno. Ja ne preuzimam njezinu ulogu, zapravo sam i sam iznenađen što sam ovdje. No u svakom slučaju iznimno mi je drago što sam ovdje i što isto tako mogu reći koliko cijenim gospodina povjerenika i u potpunosti se slažem s onim što je rekla gospođa Mecola. Dakle, u ime e, mog kluba i osobno mogu reći e, da e, cijenim ono što ste odradili u zadnjih pet godina i na području azila. A tu bih spomenuo i sporazum s Turskom, prihvatne centre u Italiji, krizu na Mediteranu, u Libiji, krizu na kopnu u Njemačkoj E, sve su to stvari koje su se dogodile u zadnjih pet godina. Komisija se morala baviti sa Schengenom, ali isto tako i s nama. I tu je postojala e, i osim toga, e, između ostalog ste bili spremni doći ovamo i polagati račune ovom odboru. i bili ste spremni preuzeti odgovornost e, i e, zato e, doista želim reći da vam u ime kluba želimo odati priznanje na, za sve što ste učinili. Nadovezao bih se na ono što je rekla gospođa Mecola. Govoreći o šengenskom prostoru i interoperabilnosti, ako pogledamo rezultate koje ste ostvarili na području azila i migracija, E, postoji pitanje koje će se postaviti novoj komisiji u pogledu e, baštine koju ostavljate i u pogledu nezakonitih migracija i ruta. E, to je veliko pitanje hoće li doći do napretka i pomaka na vijeću i hoće li to biti moguće s obzirom na E, glasovanje kvalificiranom većinom. E, hoćemo li stalno imati samo privremene mjere? Što mislite što će se dogoditi u budućnosti e, s obzirom na sadašnju situaciju? Hvala. Yes. Gospođa u ime Renewa. Hvala predsjedniče, hvala povjereniče Avramopoulos. Kao veteranka ja sam mnogo godina imala čast raditi s vama u vašoj prethodnoj funkciji i zahvaljujem vam na suradnji i želimo vam sve najbolje. Neću mnogo govoriti o migracijama jer je mnogo toga već rečeno, to su učinili kolege. Mogu samo zaključiti to da osobe koje sjede u ovoj sali predstavljaju parlamenta, neki predstavljaju komisiju, a svi su zapravo na istoj valnoj duljini u najvećem broju slučajeva. Moramo zaključiti to da unatoč tome da je 700 e, tisuća ljudi spašeno na Mediteranu, tisuće su umrle, tisuće e, su sada na grčkim otocima. Mnogi ljudi su u e, Libiji, u kampovima i ne mogu ih uopće opisati u kakvom su stanju. To možemo reći da je kolektivni promašaj. Glavni razlog je u vijeću E, zato što vijeće ne želi donijeti nikakvu odluku. On to zapravo odbija, ne radi se zapravo o promašaju greški. Pitam se, je li se komitala ikad pitala zašto se 2015. nije pokrenuo e, mehanizam privremene zaštite i ako imate nove izbjeglice, možemo li uzeti u obzir taj mehanizam koji bi se trebao onda pokrenuti sada? Drugo pitanje koje nema nikakve veze s ostalim, ali vi ste odgovorni za to, to je pitanje program e, vize. Znamo da postoji reciprocitet e, o slobodnom e, putovanju između EU i ali znamo da još neke države članice u srednjoistočnoj Europi još uvijek nisu uključene u e, taj sustav. A komisija je trebala dati izvješće u ovom mjesecu, ove godine. Dakle, možete li nam nešto reći možda o tom izvješću? Vi ste spomenuli e-dokaze evidenciju i zar ne mislite da je vrijeme da se sada ocijeni učinkovitost naših mjera? E, uzmite u obzir slučaj u Danskoj gdje ste trebali revidirati tisuća sudskih presuda. E, ljudi su e, osuđeni na zatvorsku kaznu, ali su se onda trebali biti oslobođeni. Zar ne mislite da je sad došao trenutak da preispitamo naše politike? Hvala u ime zelenih, gospođa Strik. Hvala. E, hvala povjereniče. Mm, jako mi je drago što imam bar jednu priliku da razmijenim gledišta s vama. Drago mi je što ste rekli da države članice trebaju pronaći rješenja za ove izazove koji su pred nama, e, pogotovo što se tiče traganja i spašavanja. 2015. rekli ste smo imali milijune Sirijaca koji su tražili zaštitu. Mi kao Europska unija smatram da imamo odgovornost u odnosu na njih E, i njihovu zaštitu smo prepustili Turskoj. I vi ste, gospodine Avramopoulos, e, vršili pritisak na e, Grčku da odredi Tursku kao sigurnu zemlju, tako da se mogu ljudi vraćati tamo. Ali sada se govori o stvaranju tampon na sjeveru Sirije izgleda da će Turska vratiti milijun Sirijaca. Mi znamo da postoji problem sa sigurnosti, ali komisija još uvijek šuti o tome. Možete li nam povjereniče reći da li vi još uvijek smatrate da je Turska e, sigurna treća zemlja i ne bi li bilo možda dobro donijeti novo izvješće, izvješće o napretku u provedbi e, dogovora s Turskom. Zadnje izvješće je iz ožujka, a mislim da treba donijeti novo. Hoće li nova komisija imati novi pakt o migracijama? Mi bismo htjeli imati neke dokaze i o tome i da se donesu neki koraci, naprave neki koraci. Mislim da komisija treba napisati domaću zadaću. Još uvijek čekamo finalizaciju objavljivanje izvješće o provedbi. Ne znam zašto ste ugasili svjetlo, možda vas nije pozitivno dojmilo ono što sam rekla. Da, e, to smo ugasili svjetlo, neovisno tome. 2017. smo trebali dobiti izvješće o e, direktivi e, o prihvatu, a prije godinu dana u srpnju smo trebali dobiti izvješće o primjeni Dublina 3 i mi smatramo da je sada potrebno biti u sukladnosti s tim e, pravnim zahtjevima. Trebamo imati novi pakt koji se stvarno temelji na činjenicama. Hvala u ime ECR-a, gospodin Tardino ima riječ. Gospođo Tardino, hvala predsjedniče, zahvaljujem povjereniče. Povjereniče, vi ste govorili o velikim uspjesima u pogledu imigracije. Oprostite, kaže predstavljajući u ime IDEA govorite, izvolite, imate riječ. Da, u ime ideja govorim, kaže zastupnica. U redu, hvala predsjedniče, hvala povjereniče. Vi ste govorili povjereniče o velikim uspjesima Europske unije u pogledu sigurnosti i imigracije u proteklih pet godina. A osvrnuli ste se na potrebu da se ne vraćamo natrag što se tiče politike o granicama. zapravo povjereniče brojke pokazuju suprotno jer u proteklih pet godina došlo je do teških događaja zbog kojeg se ugrozila sigurnost srpskih građana. Osim toga, ta sigurnost se ugrožava svakodnevno zbog stalnog fenomena ilegalne imigracije, a komisija taj fenomen nije uspjela suzbiti. Nakon pet godina danas možemo reći da je politika Europske komisije bila loša, e, zakon migracija i azil zahtijevaju odgovore od Europske unije, a te odgovore nismo uspjeli do sad dati zato što smo nametnuli previše obveza Italiji, Grčkoj, Malti, zemljama koje su trebale E, tražiti pomoć drugih država članica i Europske unije. E, zabrinuti smo zbog situacije na Mediteranu. Broj e, umrlih osoba se smanjio, kao što su svi rekli, gromoglasno, ali ne zbog onoga što je učinila komisija, nego to je zasluga ministra Salvinija u Italiji i to danas pokazuju brojke. U samo nekoliko dana nakon stupanja dužnost nove vlade, E, iskrcavanje e, ljudi e, fenomen koji se utrostručio. A politika koja je vođena proteklih godina koja se sada vratila na scenu nedavno u Italiji, dovešće do toga da neke zemlje kao Italija budu zapravo prihvatilišta cijele Europe. Rekli ste da je komisija vezano za Dublin predstavila prijedlog 2016. Što je komisija učinila i što će u buduće činiti ako želimo nastaviti s reformama koje se od nas traže? Hvala. Hvala, a sada u ime cr a gospodin Prokačin ima riječ. Hvala predsjedniče, hvala povjereniče. Imam tri pitanja, evo samo kratko. Prvo pitanje, prije nekoliko dana njemački ministar Zehofer rekao je tijekom intervjua da već postoji dogovor o stvaranju privremenog mehanizma preraspodjele migranata, a na, tomu radu, radi Europska komisija. Taj dogovor bi se trebao definitivno donijeti 23. rujna. To bi bio europski sustav kojim će se moći predvidjeti iskrcavanje e, migranata i s time bi se zapravo smanjila urgentnost reforme dublinskog sustava. Izgleda da bi Italija Malta trebale staviti na raspolaganje svoje luke kao sigurna mjesta iskrcavanja, Francuska, Njemačka bi onda prihvaćale migrante. E, I to unutar mjesec dana, bez obzira na šanse tih osoba da dobiju međunarodnu zaštitu. E, imajući na umu tu pretpostavku, povjereniče, pitam vas, kako to da se Francuska i Njemačka tako odjednom otvaraju prema zahtjevima Italije i Malte? Zašto su tako naglo promijenili mišljenje? Drugo pitanje. Nedavno ste rekli da osobe kao Karola Rakete izvršavaju svoje dužnosti na temelju vlastitih načela kao pojedinci. Vi ste nedavno mislili drugačije, ali ta načela, mogu li ona e, biti iznad e, zakona? Vi znate da je Olaf otvorio istragu o sustavu prihvata migranta u Italiji zato što izgleda da postoji organizirani kriminal e, koji stoji iza tog sustava. Možete li mi reći imate li nešto više informacija o tom slučaju? Hvala. Hvala u ime Gua, gospodin e, gospođa Ernst. Hvala lijepa. E, da, gospodine povjereniče, naravno u ime gue i mi vam zahvaljujemo na obavljenom poslu, iako su vrlo često postojale razlike u mišljenju. E, najveća razlika zastoji se u tome da mi smatramo da je zadnjih pet godina bilo najdramatičnije razdoblje u zadnjih dvadesetak godina. Ako razmišljamo uvijek o petogodišnjim razdobljima nikada nije toliko ljudi stradalo u petogodišnjem razdoblju kao u ovom. Zato ne možemo govoriti o uspjehu. A kada vidimo da oni koji spašavaju živote se čak tretiraju kao kriminalci i e, završe u e, zatvoru, e, onda ja doista smatram da je tu nešto krivo. A osim toga, E, u Grčkoj, u vašoj domovini, e, ima e, sve veći broj migranata u hotspotovima zato što ne smiju doći na europsko kopno sa grčkih otoka. Imala bih nekoliko pitanja. Prvo, E, kako će se sada unutar Europske unije odvijati prihvat migranata? E, kao što i sami znate, nitko ne želi prihvatiti migrante. E, malo Njemačka, malo netko drugi, određeni broj, danas manji broj, sutra možda malo manje. Kako će to funkcionirati i što će se dogoditi na vijeću? Vidimo da ondje uopće nema nikakvih pomaka. E, drugo pitanje, e, sustav e, vraćanja uopće ne funkcionira kako treba. Velik broj Sirijaca je vraćen iako su imali ispravne dokumente. Turska dobiva velika sredstva, a sustav uopće ne funkcionira i postoje izvješća da se sredstva ne troše namjenski. Zanima me e, što možete reći na to da Turska vraća e, Sirijice iako oni to uopće ne bi smjeli činiti. Hvala. E, još imamo 20 javljanja za riječ. Molim vas povjereniče da date sada prvi odgovor. Bićemo, imat ćemo da drugi krug pitanja, ali sada najprije vam dajem riječ maksimalno na 10 minuta. Molim vas da odgovorite što sažetije. Deset minuta je previše. Dobro, onda osam, recimo osam. U redu, pokušat ću. Ali svakako su ova pitanja vrlo zanimljiva i bilo bi zanimljivo povesti i širu raspravu. Neću sada ulaziti u previše detalja o politikama, bili smo realistični od samog početka. Pokušali smo učiniti nešto što je bilo jako teško. Nedavno sam govorio o e, problemima s državama članicama, to sam i malo prije rekao, ali budući da ste mi potaknuli na e, odgovor na to, mogu reći da ima problema i unutar ove dvorane. Ali vi kao parlament e, morate biti stvarno ponosni na vaš rad jer ste stalno podržavali našu politiku. Komisija i parlament su stalno bili snažni saveznici i to je dalo rezultate. nećemo samo govoriti o brojkama. Treba govoriti o tome da su se stvari i promijenile. Kao što sam već rekao, želim se e, pozvati na ono što je rekla Roberta. Da, moramo učiniti više. Što se tiče budućnosti, komisija će trebati definirati svoje politike. Uskoro ćete upoznati povjerenike i raspravljati o njima o tome kako dalje. Kao što sam rekao, to je vaše zajedničko zalaganje. Morate finalizirati ovu arhitekturu kako bismo bolje upravljali našim granicama i kako bismo imali bolju strategiju koja će biti solidnija za budućnost. Jer komisija će i dalje postojati, imat ćemo i sljedeći parlament, a uvijek će postati problem sigurnosti E, ne bismo trebali izjednačavati sigurnost i migraciju. Postoje neke zajedničke dodirne točke, ali ponekad neke političke stranke u Europi čine grešku. One pokušavaju reći da je migracija problem e, i da je vezana uz terorizam. Nije tako jer teroristi u Europi nisu e, migranti i to trebate znati trebate e, odgovoriti i davati rješenja na drugu vrstu pitanja u tom pogledu. Roberta, situacija na Mediteranu. Rekao sam to više puta, mi želimo napredovati što se tiče privremenih mjera e, i države članice u tom pogledu surađuju jako dobro. Prerano je međutim špekulirati sada o tome, ali siguran sam da komisija nastavlja na putu eh, na kojem je bila već nekoliko godina. Financijski operativno trebamo osigurati podršku europskim agencijama. Eh, Biću na Malti idući tjedan, predstavljaću Europsku uniju na ministarskom sastanku eh, sa nekim državama članicama i o ovom pitanju će se trebati raspravljati i to će morati učiniti sve države članice, a imat ćemo i vijeće za unutarnje poslove i pravosuđe, to će isto biti prilika za raspravu. E, to će biti most sve dok ne budemo donijeli dogovor o novoj Dublinskoj uredbi. E, moramo se temeljiti na praktičnom pristupu E, to neće biti zamjena za zakonodavstvo i nova uredba, e, Dublinska uredba treba se dogovoriti. Mi trebamo holistički odgovor. Pravi europski sustav za azil traži to od nas, a Roberta ti znaš odgovor na tvoje pitanje. Mogu na samom kraju ti reći samo da treba surađivati međusobno, moramo imati zajedničke vrijednosti, zajedničke politike. Nemojte unutar parlamenta previše slušati vaše vlade, zato što vrlo često oni e, djeluju gledajući prema unutra, unutar granica vlastih država, ali ovdje u Europskom parlamentu vi predstavljate europske građane, građane Europske unije i vi to dobro znate. E, dragi Klod, stvarno se neću iznenaditi zato što si ti još uvijek ovdje. Hvala ti na tvom radu. Ti si stvarno bio pravi prijatelj i stvarno sam počačen što je to bilo tako. Zakonite migracije su ključni element sveobuhvatne politike u migracijama ne radi se samo o političkom gledištu koje možda ja imam, nego o pragmatičnom stajalištu. E, mobilnost ljudi danas je naša stvarnost i mm, ova epoha je epoha ljudske mobilnosti. Više od e, stotina i stotina ljudi u cijelom svijetu i izbjeglice traže bolje uvjete života negdje drugdje i mi trebamo surađivati. Prije nekoliko godina od glavnog tajnika un tražio sam izvanrednu skupštinu za raspravu o tom pitanju. Dakle, pitanje je stvarno na globalnoj razini. A za nas je važno to da imamo sveobuhvatnu strategiju za budućnost. Sofi, da. Ovo je kolektivni promašaj. Jer ljudi još uvijek riskiraju vlastiti život i gube ga. Zato e, pokretanje pitanja direktive, kao što sam rekao u prošlosti, o tome moram reći da nažalost e, još nismo ispunili uvjete za to, ali pokušali smo E, u tome i dobili smo prilično dobre rezultate. Što se tiče viza, s naše strane, e, što se tiče SAD-a koji si ti spomenula, mi želimo dati potporu pet, onim pet državama članicama koje još nisu ušli taj sustav da to ubrzo učine, da budu uključene. Dijalog između SAD i Europske unije e, imaju dijalog o tome i on se mora nastaviti. SAD tim državama članicama želi dati upute za djelovanje e, kako bi što prije ispunili uvjete. SAD se zalaže za e, to da te države uđu u program kad budu e, zadovoljile uvjete koje predviđa zakonodavstvo SAD-a. Sve svih pet država članica e, ostvarile su veliki napredak, a neke su skoro došle do krajnjeg cilja. E, mehanizam traži da komisija uzme u obzir, molim vas uzmite e, to znanje o posljedicama suspenzije za naše vanjske odnose. Naše stajalište ostaje i dalje to da moramo mm, usvojiti delegirani akt eh, ako bi se time ostvario napredak. Ipak usvajanje takvog akta eh, moglo bi biti dosigmač, a situacija bi se mogla pogoršati. Moramo biti realistični. Rezultati postignuti s Kanadom i drugim državama pokažu da opipljiv rezultat eh, za, recipro, za postizanje reciprociteta se može postići ako se nastavljamo e, zalagati na diplomatskoj razini. Mislim da ćemo time ostvariti rezultat i jedna po jedna e, te države članice će biti uključiti u vizni režim sa SAD-om. Meni je također drago što sam dobio priliku da razmijenim mišljenje s vama po prvi i posljednji put. Sporazum između Europske unije i Turske je postignut među šefovima država i vlada. Mi podržavamo tu političku inicijativu jer je ona dala rezultate. Mi sada nismo u istoj situaciji kao prije četiri godine. Više od 13 ljudi je i regularno prelazilo europsku granicu na Egejskom um, moru 2015. godine. Sada je situacija pod kontrolom mi podržavamo grčke vlasti, podržavali smo ih i u praktičnom i u financijskom smislu. Što se tiče političke dimenzije vašeg pitanja, želim iznijeti jedan politički komentar. Ova izjava, to nije zapravo sporazum temeljem međunarodnog prava, jer da je to sporazum onda bi ga morali ratificirati nacionalni parlamenti i mislim da u tom slučaju ne bismo bili postigli onoliko koliko jesmo. E, prema tome mi smo pronašli rješenje koje je dalo rezultate. Međutim, taj dogovor nitko ne bi smio koristiti kao pregovarački instrument. Više od po milijuna izbjeglica trenutno se nalazi u Turskoj. Oni primaju našu podršku i prema tome ostvareni su rezultati. Međutim, želim ovdje nešto korigirati. E, novac nije išao Turskoj, nego UNHCR-u i e, Međunarodnoj organizaciji za migracije i oni su tamo odradili doista sjajan posao. Prema tome mi trebamo nastaviti pružati podršku i nastaviti suradnju s Turskom. Je li Turska sigurna zemlja ili ne? To je pitanje. Međutim, jedino što vam mogu reći da uvjeti u kojima izbjeglice tamo žive su sigurni. Ono što se događa na periferiji. To je jedno geopolitičko i geostrateško e, pitanje i to je zapravo spada u područje vanjske politike Europske unije. Dopustite mi da postavim jedno kratko pitanje u vezi sa ovim dogovorom. Gospodine Avramopoulos, vi ste rekli da ono što se događa na periferiji ima geopolitičke reperkusije. Međutim, ako se sirijski izbjeglice sada pošalju u Siriju, onda u tom slučaju možemo govoriti o refulmanu. Da, ali e, sirijski izbjeglice se ne vraćaju u Siriju, međutim, Afganistanci i Pakistanci koji dolaze u Tursku i Europu moraju se vratiti natrag. Ja sam to vrlo jasno već rekao. Oni koji imaju pravo na međunarodnu zaštitu će je dobiti, ostali ne. E, gospodin povjerenik je e, doista ljubazno e, iznio svoje argumente na vrlo jasan način. Međutim, ovdje imamo još 20 imena. Jedini način da to odradimo jest da imate na umu da će svatko dobiti samo po jednu minutu jer u protivnom nećemo sve moći odraditi. Ima vas 20, a e, imamo ograničeno vrijeme na raspolaganju. Molim vas, držite se jedne minute i nemojte zaboraviti na to, nemojte da ja moram intervenirati, da vas moram prekinuti usred riječi. Dakle, molim vas, e, postavite pitanje, imate jednu minutu. Sada ću dati riječ gospodinu Pitansu koji je zatražio da prvi uzme riječ jer će morati ranije otići. Hvala lijepo. Prije svega želim zahvaliti povjereniku na sjajnom, sjajno odrađenom poslu. E, Protak e, e, iz Grčke u Tursku nije učinkovit. Samo 95 osoba je vraćeno i ove godine smo došli do najnižeg broja otkad je uspostavljena suradnja s Turskom. Moje pitanje je sljedeće. Na koji način možemo riješiti ovaj problem povratka u Tursku iz Grčke? Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Gospodine povjereniče, e, prema e, podacima Human Rights Watcha žene su e, prijavljivale seksualno uznemiravanje u centrima u Grčkoj. Kakve mjere poduzela komisija kako bi zaštitila žene i maloljetnike bez pratnje? I kakav je učinak timova Europske unije u smislu zaštite maloljetnika i žena. Dakle, kad govorimo o tim prihvatnim centrima, ne mislim samo na Grčku. Hvala. Gospodin Stani. Asmari, ispričavam se. Da, to sam ja, hvala. Hvala vam lijepo. Hvala vam gospodine Avramopoulos. Ja bih isto želio nešto reći vezano o dogovoru između Europske unije i Turske. Dakle, radi se o stavljanju migracija pod kontrolu. Mislim da bi, se, bi ovaj dogovor e, s Turskom mogao poslužiti kao primjer za budući, buduće aktivnosti. Zanima me što je Europska unija u međuvremenu poduzela. Kada je riječ o Turskoj, mislim da ne možemo ovisiti samo o jednoj zemlji i njezinom režimu. Mislim da to nije dobre zamisao. I zanima me što mislite o najnovijim izjavama predsjednika Erdoana koji je e, zaprijetio da će otvoriti vrata prema Europi i je li istina je da Turska trenutno ne prihvaća migrante iz Grčke. A dajme, ako je to istina, kako ćete mjere poduzeti? Hvala. Gospodin Fojder. Hvala. Lijepi pozdrav svima. Ja zapravo nemam pitanje, nego želim samo pozdraviti povjerenika. Prije svega sam e, svjestan izazova s kojima se suočio s obzirom na do sad neviđeni migracijski pritisak. U nekim slučajevima ste vi kao povjerenik zajedno sa državama članicama ipak došli do rješenja bez obzira na razmjere problema i riješili ste probleme na sredozemlju. Prema tome želim vam na tome zahvaliti i želim prepoznati uložene napore i uloženi trud. Dakle, vezano uz migracijsku i e, politiku azila. Nadam se da ćete e, uspjeti nadam sam se da ćete uspjeti postići dogovor sa svim državama članicama kako bismo imali zajedničku politiku azila, međutim to nije bilo moguće, ali ne zbog toga što vi niste uložili dovoljno napora. Želim zahvaliti još jedanput povjereniku na dosadašnjem radu i želim vam sve najbolje u daljnjoj karijeri. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem na izlaganju gospodine povjereniče. Govorili ste između ostalog i o većoj razinoj sigurnosti u Europskoj uniji. E, međutim, moram reći da sam zabrinuta e, zbog e, same provedbe budući e, da ne postoje zakonite rute. Spomenula bih grad Bihać, koji je u blizini granice s Hrvatskom. On, namo dolaze izbjeglice i preplavili su grad, a možemo e, čuti da na vanjskoj granici dolazi do primjene sile E, a isto tako dolazi do kolektivnog vraćanja. E, tri pitanja. Kako procjenjujete situaciju na vanjskim granicama s obzirom na humanitarni aspekt? E, drugo, što biste predložili da se situacija poboljša i osim toga kako osigurati da sve mjere koje se provode na granici budu u skladu sa našim propisima i temeljnim pravima? i osim toga razmišljate li o angažmanu službenika agencije na licu mjesta? Hvala. Uh, Hvala gospodine povjereniče. Moje prvo pitanje odnosi se na teroristički sadržaj na internetu. Zanima me kakve dokaze imate koji govore u prilog tome da teroristički sadržaj na internetu izaziva terorističke aktivnosti, a ne da je to samo koincidencija. Drugo, vi ste se žalili da neke tvrtke nisu surađivale u sklopu sa dobrovoljnom suradnjom. E, što je sa tvrtkama izvan Europske unije i zašto bi one ispunjavale određene e, zakonodavne zahtjeve? niste imali e, vremena odgovoriti na pitanje gospođe Interveld. Europol traži e, restriktivno zadržavanje podataka. Smatrate li da je to u skladu sa tumačenjem koje je dao Sud Evropske unije? Hvala, gospodin Papadakis. Hvala lijepo. Hvala. Vi rekli Hvala. Rekli ste da ste ponosni na baštinu. Ja sam bio u Moriji u petak. 10.500 izbjeglica, jedan pedijatar, jedan liječnik, 4.000 osoba pod šatorima, 3.000 osoba na samosu. Ubrzo će doći zima kako će ljudi dočekati zimu u ovim uvjetima, to je moje pitanje. Jeste li razmišljali o tome kako riješiti taj problem? Drugo pitanje. Argument je bio to da e, dogovor između Europske unije i Turske zaustavlja e, priljev migranata, ali e, što je sad sa hotspotovima? Jesu li, je li taj problem stvarno riješen ovom izjavom? izvolite gospodine povjereniče, hvala vam na dosadašnjoj suradnji, na suradnji proteklih pet godina. E, prošlog tjedna na otoku Lesbos u jednom danu došlo je više od 600 osoba iz Turske. Istovremeno Erdogan je u posljednjih dana prijetio da će otvoriti vrata tako da će svi iz Turske moći otići kamo žele ukoliko Europa ne osigura dodatna sredstva. Ono što se trenutno događa na otoku Lesbos i ono što možemo poduzeti sada jest nešto što, što možemo poduzeti sada što nismo mogli 2015. kako bismo spriječili novu krizu. Hvala gospodin Roberti. Hvala. Kao prvo želim zahvaliti gospodine povjereniče kao i ostali na vašem radu. A, imao sam mnogo sastanaka s vama u Italiji e, tijekom svoga prethodnog rada u Italiji u području suzbijanja mafije. E, nažalost, sve što ste vi rekli nije bilo popraćeno rezultatima koje ste vi htjeli postići. Ipak možemo reći da je vaš rad bio pozitivan. Imam dva pitanja. Prvo, u iščekivanju rješavanja problema Dublina sada ćemo vjerojatno brzo imati pojačanu suradnju među državama članicama koje to žele. Vi ste govorili o mehanizmu solidarnosti koji bi bio održiv. Pitam vas, na temelju vašeg iskustva koji problemi, koje poteškoće bi mogli nastati kako bi se blokira taj sustav solidarnosti koji izgleda pokrenut, e, a to vidimo u sklopu dogovora koji će vjerojatno brzo biti sklopljen za e, brod Ocean Viking. E, pitanje izbjeglica onda koji se nalaze u hotspotovima, kako je stanje u tom pogledu? I još jedno pitanje. EU Med i operacija Sofija. Je li e, sve to odgođeno za šest mjeseci? E, I to ne samo sa plovilima, nego i e, avionima. Zar ne mislite da bi se Sofija trebala ponovno pokrenuti kao akcija i za spašavanje života na otvorenom moru? Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče, imam dva pitanja. U reformi paketa za azil Europska komisija i Europski parlament su dobro surađivali zajedno, međutim stvar blokada se pojavila u vijeću. Ideja koju su neki iznijeli da se krene u novu inicijativu ne čini mi se dobro, mislim da bismo tu ponovno krenuli od nule. Zanima me što mislite na koji način bi se mogla deblokirati situacija i kako bi se moglo doći do rješenja unutar Europskog vijeća? Hvala. Gospodin Hidvegi, hvala. E, hvala, ću govoriti mađarski. Hvala lijepa. E, što se tiče migracijskih pitanja, E, nije postojalo jedinstveno mišljenje. I vidjeli smo da postoje razlike u mišljenju, iako e, krećemo od e, osnovnog polazišta koje se sastoji u tome da je potrebno štititi vanjsku granicu. Cilj je stati na kraj nezakonitim migracijama, a Mađarska je u tom smislu osigurala zaštitu južne granice. E, tu možemo govoriti o europskoj solidarnosti. E, koje promjene? E, treba uvesti u europskoj politici. Ukoliko ne osiguravamo zaštitu vanjskih e, granica, to praktički znači da će milijuni dobiti poruku da mogu nezakonito doći u Europu i ovdje ostati, a to nije u skladu sa europskim interesima. Hvala. Hvala, potpredsjednik gospodin Bartolo, izvolite. Mikrofon. Hvala. Hvala predsjedniče. Hvala gospodine povjereniče. Moram vam postaviti pitanje o dublinskom sustavu. Mislim da je to zapravo vaše dijete, tako reći. Zar ne, kako mislite da će se nastaviti rasprava o ovoj krucijalnoj reformi? Hoćemo li uspjeti deblokirati raspravu u vijeću u Italiji se promijenila vlada, to može biti od pomoći kako bismo proveli ovu reformu. Možemo li to reći ili mislite li da će nova komisija povući prijedlog i predstaviti novi? I još jedno pitanje e, koje mi je važno je narativ o migraciji. To je iskrivljen narativ koji se vrlo često vodi i čuje u državama članicama. A zbog toga imamo negativnu sliku koja se stvara. E, je li moguće nešto pozitivno napraviti kao što su humanitarne vize, plava karta i tako dalje? Zar ne mislite da bi se komisija trebala zalagati za bolju komunikaciju koja će se temeljiti na istini, na realnim događajima? Hvala. Gospodin Markan. Yes. <laughs> Thank you. Hvala lijepo, ću govoriti njemački. E, Biću vrlo kratak. Govorili ste o tome da nije točno da se, su ljudi prisiljeni vratiti se iz Turske u Siriju. Jasno je da to javno e, govorite. Međutim, ako Erdogan ne govori o tome da želi vratiti milijun Sirijaca natrag u Siriju, znači li to da vi kažete da on laže? I drugo, E, već je spomenuta e, hrvatsko-bosanska granica i postoje izvješća o tome da se ondje e, primjenjuje sila kako bi se migranti prisilili na to da se vrate u Bosnu. Ima li komisija informacije o tome i koje informacije imate što se tiče zaštite temeljnih prava na granici? I zadnje pitanje, E, imate li informacije o libijskoj obalnoj straži i imate li informacije o e, krivom postupanju humanitarnih organizacija na Mediteranu? Hvala. Thank you, Gospodin Koster, hvala vam, gospodine povjereniče, na izlaganju. Prije svega, želio bih naglasiti da naš cilj nije zaštititi granicu, nije to prioritet, nego zaštititi dostojanstvo ljudi i to mora biti prioritet u migrantskoj politici. Želim se nadovezati na ono što je rekla kolegica. Nezakonito um, vraćanje migranata od strane uh, Hrvatske granične policije vrlo je dobro poznato. Prije nekog vremena e, situacija u Bihaću je eskalirala i to na vrlo dramatičan način. Prema nevladinim udrugama ništa od e, sredstava za e, odobrenih sredstava za migrante nije došlo do Bihaća, dakle novac je otišao nekamo drugamo. Vlasti su e, prisilile da 400 e, izbjeglica da kampiraju na starom odlagalištu otpada. Situacija je doista teška. Navodno su uvjeti Vučaku takvi da predstavljaju ozbiljne zdravstvene i sigurnosne probleme za one koji su tamo premješteni. Dakle, postavlja se pitanje što Europska unija može poduzeti kako bi se ublažila ta situacija, na koji način može podržati nevladine udruge i volontere koji rade tamo na terenu. Hvala riječima gospodin Ferrara. Ferrara. Gospođa Ferrara, oprostite, kaže predsjedatelj. Hvala predsjedavajući. Ja bih se također htjela zahvaliti gospodinu Ovramopulosu na odrađenom poslu. Njegov je resor bio stvarno osjetljiv i težak. Vrlo često smo se čak i sukobili, to je dio politike, ali moram reći da smo uvijek lojalno surađivali sa zajedničkom namjerom da postignemo cilj europske zajedničke politike za migracije i azil. Upravo se zbog toga želim sada nadovezati time na svoja pitanja. Prvo što se tiče iskrcavanja. Možete li nam dati nešto više pojedinosti o ovom dogovoru koji se priprema među nekim državama članicama dobre volje koje će se uskoro e, taj dogovor donijeti na Malti. Ta pojačana suradnja hoće li ona biti u koliziji sa 80. člankom ugovora? Osim toga, što vi mislite na temelju vašeg e, iskustva koja bi mogla biti odvraćajuća mjera za one države članice koje ne žele preuzeti vlastiti odgovornosti. Jer mi znamo da zajednički europski sustav azila e, sada zaostaje, odnosno zaostaje reforma toga sustava jer neke države članice ne žele e, raspodjelu odgovornosti. Što se tiče dogovora s Turskom, mi smo rekli da smo protiv tog dogovora, pogotovo što se tiče modusa operandi. Od sporazuma je došao, dobili smo dilo, od dila smo dobili izjavu europskih država, Europski parlament je zaobiđen i zbog toga smo imali zapravo proceduralno forsiranje. Thank you very much. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem vam gospodine povjereniče E, slažem se e, s pohvalama koje su iznesene e, u pogledu aktivnosti na području zaštite vanjskih granica. Međutim, postoje problemi unutar šengenskog prostora. Provode se kontrole na unutarnjim granicama, granicama između država članica. Moje pitanje tiče se vašeg grada. Što mislite da je ovdje osnovna varijabla koja bi mogla pomoći da E, riješimo ovaj problem i zapravo kako se vratiti na raniju situaciju i učiniti da bude održiva e, znači drugim riječima kako ukinuti te kontrole na unutarnjim granicama i uspostaviti puno funkcioniranje šengenskog prostora. Hvala. Hvala, gospodin Ressler. Uh, uh, uh, hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Gospodine povjereniče, spomenuli ste da postoji potreba partnerstva s trećim zemljama. Moje pitanje se odnosi upravo na taj aspekt. Konkretnije spomenuo bih partnerstvo sa zemljama u jugoistočnoj Europi što se tiče migracija. Neke kolegice i kolege spomenuli su situaciju e, na granici e, Hrvatske i e, Bosne i Hercegovine. Moje pitanje je kakva je vaša procjena što se tiče suradnje, a isto tako što se tiče provedbe i konkretnih rezultata u pogledu potpore Bosni i Hercegovini, ali isto tako i drugim e, zemljama na jugoistoku Europe, a u pogledu migracijskih tokova i kako poboljšati tu situaciju u budućnosti. Hvala. Gospodin slaner gospođa I would like to use the opportunity E, hvala lijepa. E, gospodine povjereniče, osobno bih vam zahvalila na odličnoj suradnji, posebice tijekom austrijskog predsjedavanja kada smo vodili kvalitetne razgovore. E, nismo još došli do sveukupnog rješenja za europski sustav azila, međutim došlo je do određenih pomaka i ostvareni su određeni rezultati u pogledu uredbe Dublin 4. E, migracije i zaštita vanjskih granica i nadalje su visoko na ljestvici prioriteta i vi ste istaknuli da je važan učinkovit sustav zaštite vanjskih granica. Tu se slažem. Ali isto tako moram reći da je e, naša ljudska dužnost spašavati živote na Mediteranu, ali mislim da više trebamo učiniti kako bismo spriječili ljude da e, se ukrcavaju na ta plovila koja će možda dovesti do toga da izgube život. Imala bih dva pitanja, jedno općenito. Ako biste se mogli vratiti u prošlost, biste li e, dramatično promijenili stvari i svoje gledanje na stvari? I drugo pitanje, e, što biste učinili da spriječite ljude da uopće kreću na to putovanje u smislu potpore u Africi? A osim toga i što se tiče e, propisa koji se tiču zakonitog dolaska u Europu. Gospodin kanko je ovdje. Gospodin Urić, izvolite. Važeni kolegovi, ako dovolite, budem raspravati po slovenski. Pan komisar sam Zahvaljujem. Gospodine povjereniče, e, e, drago mi je što odlazite sa ove dužnosti e, povjerenika za migracije zato što e, dolazi do propasti naše civilizacije i porasta terorizma. Europa, Europska unija umjesto da stane na kraj migracijama čini sve kako bi potaknula migracije. E, čak i slijepac vidi e, da vašim mjerama uvodite sustav za distribuciju migranata. Ja se nadam da ćemo u budućnosti otvoriti oči i nećemo e, birati političare koji izdaju Europu. Gospodine Avramopoulos, u 2017. godine ste u politiku objasnili vaše aktivnosti kao povjerenika. Napisali ste migranti će tu ostati i moramo tome prilagoditi svoju politiku. I tu se zapravo vidi e, čime ste se rukovodili tijekom svog e, mandata. Vi ste otvorili širom vrata Europe. Viktor Orban je e, ipak radije zaštitio svoj narod. Isto tako ste E, dali potporu nevladinim udrugama u Libiji. Vi želite otvoriti tržište rada navodnim izbjeglicama, a trebalo bi dati radna mjesta našim građanima s obzirom da je nezaposlenost visoka u velikom broju država članica. Također ste sklopili sporazum sa e, Turskom i e, dali ste im sredstva Erdoganu. On je dalje ucijenjuje. Prošli tjedan je zatražio više novca i zaprijetio da će otvoriti vrata prema Europi. E, isto tako ste povećali migracije, nezakonite migracije i vaš nasljednik će sada morati zaštititi europski način života i to je način da se prepozna da ova migrantska politika isto tako dovodi, e, odnosno ugrožava naš identitet. Ok, grazie, grazie per i vostri Hvala, hvala na postavljenim pitanjima. A sada riječ dajem gospodinu povjereniku Avramopoulosu. Izvolite. No, krenut ću od ovih političkih komentara. E, da me brinu komentari krajnje desnice e, u pogledu posla koji obavljam, e, ne bih bio sretan i zadovoljan. E, međutim, zajedno s vama u Europskom parlamentu provodimo demokratske procese i uspjeli smo ostvariti pomak prema naprijed. Nismo riješili probleme, ali sjećate se odakle smo krenuli. Neki od vas nisu bili ovdje, ali neki jesu. To nije bio jednostavan zadatak. Preuzeo sam ove dužnosti i e, nisam baš bio omiljen, međutim e, tijekom vremena e, sam pokazao da sam, kao što sam rekao na slušanju, spreman stati u obranu europskih vrijednosti, vrijednosti na kojima počeva Europa. Europa može nastaviti postojati samo ukoliko poštujemo <laughs> načelo solidarnosti. Ako svi mi poštujemo to načelo, i sve institucije i zato s ponosom mogu reći e, da sam doista predani europljanin. E, brojke govore same za sebe, ne bih e, želio ponavljati ono što sam rekao na početku. Gospođo Keller, ne možemo i ne smijemo vraćati stvari na početak. To je ono što sam htio reći. Mnogo toga je učinjeno u proteklih pet godina možda čak zahvaljujući migrantskoj i sigurnosnoj krizi bili smo primorani udružiti snage. E, čuo sam i pitanje koje se odnosi na sporazum između Europske unije i Turske. Ponovit ću, Europska unija je odlučna u provedbi e, tog sporazuma jer on funkcionira. Riječ je o odnosu uzajamnog povjerenja koji zahtjeva e, napore e, na obje strane. Ne želim ulaziti u pojedinosti, već sam dao odgovor na to pitanje. što se tiče situacije na grčkim otocima, tjesno surađujemo s grčkim vlastima E, situacija na otoku Samosu i na otoku Lesbosu još uvijek je teška. Međutim, e, nova vlada spremna je bolje pripremiti otoke za predstojuću zimu, a mi smo spremni dati i političku i financijsku potporu. Što se tiče e, žena, djece, maloljetnika bez pratnje. To su osjetljive skupine koje trebaju našu zaštitu i nadležna tijela poduzimaju potrebne mjere. Podsjećam vas na to da je to nacionalna odgovornost, a uloga europskih institucija i Europske komisije je e, uloga koordinatora i pružanja potpore, posebno zemljama na vanjskim granicama i to je ono što radimo u zadnjih pet godina. Pružamo potporu svim zemljama koje su izložene migracijskom pritisku kao što su Grčka, Italija, Malta, Španjolska i dalje ćemo to raditi. E, čuli smo pitanje o e, prikupljanju podataka i čuvanju podataka. Znamo koliko je to osjetljivo pitanje. Prije nego što e, preispitamo buduću politiku, moramo nastaviti raditi na tome na stručnoj razini i moramo sačekati rezultate i ishod e, sudskih e, sporova i predmeta u koje su uključeni Francuska, Belgija i drugi, a to će nam pomoći da pojasnimo određene elemente što se tiče trenutačne sudske prakse na ovom području i prethodni parlament i vijeće istaknuli su značaj e, iznalaženja e, konačnog rješenja, a u konačnici e, komisija mora razmotriti različite mogućnosti u dogledno vrijeme. Zastupniče Bartoli, ja ovdje ne mogu nagađati koji će biti prioriteti nove komisije. To ćete vrlo brzo čuti. Povjerenici će biti pred vama i moći ćete im postavljati sva ta pitanja. No, e, pokretanje dijaloga o azilu. Kao što sam rekao u uvodnom izlaganju, ono što nam je potrebno je povjerenje. Povjerenje je ključno kada govorimo o solidarnosti i budućnosti Dublinske uredbe. E, I dalje trebamo e, raditi na ponovnoj uspostavi i jačanju povjerenja. Nadam se da će e, države članice u budućnosti imati više međusobnog povjerenja. Zastupniče Himbeki, sve države članice trebaju odraditi svoj dio posla u svim našim politikama. Ukoliko bude postojala politička volja, ćemo ostvariti dogovor oko vrlo ovog vrlo osjetljivog pitanja e, usvajanja europskog zajedničkog sustava azila. A to je nešto što će biti vrlo korisno u budućnosti, jer mi naravno ne znamo što nam budućnost nosi. I to ne samo što se tiče e, država članica na jugu Europe. Europa je okružena prostorom nestabilnosti od Ukrajine do Tunisa. I zato moramo osigurati bolju zaštitu europskih granica i to je ono što nastojimo ostvariti i što smo nastojali ostvariti u proteklim godinama i e, pokušavamo uspostaviti mehanizme i instrumente koji će nam pomoći da budemo spremni na ovom području. Zastupnice Laura, spomenuo sam e, da će se održati sastanak na Malti u ponedjeljak i nadam se da ćemo ostvariti korisne zaključke i rezultate. E, što se tiče prijedloga koji su pred nama, cilj je osigurati e, bolju zaštitu zajedničkih vanjskih granica. Pažljivo sam saslušao sve primjedbe i komentare i pitanja. Tu postoji jedan zajednički nazivnik. Što je to što traže e, sve političke stranke i države članice? Traže bolje upravljanje vanjskim granicama, spašavanje života, uspješno suzbijanje krijumčarenja, a isto tako tražimo da se Europa bolje pripremi za budućnost na način da uspostavimo integrirani sustav za azil i za sigurnost. Tu postoje osnovni elementi, postoje stupovi koji su podignuti u zadnjih nekoliko godina i to je posao koji trebamo dovršiti u budućnosti. Na tome će raditi sljedeća komisija i parlament. Što se tiče Schengena, jasno sam rekao na početku, krajnje je vrijeme E, da ukinemo unutarnje kontrole. E, povjerenje i suradnja ponovno su uspostavljeni među državama članicama, a agencije koje su nadležne su osnažene. I nova agencija za obalnu i graničnu stražu e, tu će odraditi svoj dio posla. Obratio bih se sada svom grčkom prijatelju koji je postavio pitanje na grčkom, tako da ću i ja sada prijeći na grčki. Zastupniče Papadaki, ne sumnjam u ono što ste vi rekli. Mi moramo poboljšati uvjete na otocima. Grčka vlada, to sam već rekao, ima ekonomsku, funkcionalnu i praktičnu potporu komisije. 750 zaposlenika Europske unije sada radi tamo na terenu. 2,2 milijardi eura već je odvojeno, izdvojeno za Grčku. Kao što sam već rekao, vlada je već preuzela svoj dio odgovornosti i ja se nadam da ćemo u samo nekoliko mjeseci ili tjedana prije nego što nastupi zima biti moguće e, stvoriti bolje uvjete. Mi očekujemo rezultate, radimo u tom smjeru. Što se tiče onoga što ste vi spomenuli u vezi sa suradnjom s Turskom, to je izjava, ponovit ću to. E, to još uvijek vrijedi. Imamo više od 2 milijuna osoba e, koje dobivaju potporu u Turskoj, a Turska ima obvezu e, ih prihvatiti uz našu potporu. Ponekad se stvari brkaju. Mi taj novac ne dajemo Turskoj. Taj novac dajemo međunarodnim organizacijama, posebice UNHCR-u e, kako bi se e, riješilo pitanje smještaja, vodoopskrbe i tako dalje. Ali te osobe su definirane kao izbjeglice i ako ostane u Turskoj, bit će e, mnogo bliže svojoj matičnoj državi i brže će se moći vratiti u Siriju. Neki kažu čak da imamo 4 milijuna izbjeglica. Dakle, mi ovdje nećemo analizirati izjave predsjednika Turske, ali u Turskoj svakako postoje neke poteškoće. Imamo izjavu s Turskom, a postoje onda još i druga pitanja koja su vezana uz taj naš odnos s Turskom. Sada smo našli ovo rješenje izjave i priznajemo da je ta suradnja na kraju krajeva dala neke rezultate. Zahvaljujući toj izjavi mi dalje e, podržavamo ljude, pomažemo im kroz taj novac koji, kao što sam već rekao, ne dajemo vladi nego međunarodnim organizacijama. Na otocima treba e, će početi ocjenjivati e, zahtjeve tih ljudi i onda će trebati početi odbijati zahtjeve onih ljudi koji nemaju pravo na zaštitu. Na temelju Ženevske konvencije mi smo protiv e, vraćanja tih osoba i to kažem i zbog ostalih političko stajalište ću ja sada iznijeti pred vas. Europa ne može postati tvrđava, to sam već rekao i vrlo često se to zaboravlja. Kad idući put budem čuo e, izraz Europa tvrđava, sigurno će se sjetiti onoga što je 32. rekao Hitler. Mi imamo neke demokratske vrijednosti i svi moraju znati da neke povijesni entiteti koji su tražili pristup Europi su se temeljili na ovakvim izjavama, ali kad su vlade donijele odluku da uđu u Europsku uniju, tada su one se obvezale na poštivanje demokratskih vrijednosti. Mi kao komisija upravljamo praktičnim, pragmatičnim politikama koje su već dale neke rezultate. To svi trebaju priznati. Ali glavno je za nas to da budemo čuvari ugovora i zato e, te vrijednosti i moramo poštivati. To je naša uloga. Junkerova komisija i svi mi koji smo činili sve što smo mogli, jako puno smo se zalagali, a to je bio upravo dio našeg mandata. Pokušali smo iznjedriti neke rezultate. Rezultate smo postigli, ali ako netko misli da nije bilo nikakvih rezultata, u redu, jer svatko je slobodan vjerovati u ono, u ono što želi. Ali E, što se tiče migranata i sigurnosti, e, možemo reći da su to e, dvije strane jedne medalje. Mi smo uvijek radili na tomu, stalno smo dogovarali nešto sa političkim snagama i sa, imali smo podršku čak 80 do 85% političkih snaga treba sve analizirati naravno i vidjeti onda detaljno što je postignuto. Zato zahvaljujem svima vama. Prije pet godina sam na saslušanju bio ovdje pred vama i oni su mi prije saslušanja, moji suradnici su mi rekli da je to e, zapravo najteže saslušanje jer je ovaj odbor e, najstroži. sada vi trebate odlučiti jesmo li mi bili dovoljno socijalno osjetljivi, ali svakako mi kao povjernici nastavljamo raditi na temelju načela koji su nam bili vodeći proteklih Hvala lijepa. Zahvaljujemo vam, povjereniče Avramopoulos. Eto, uspjeli smo ispoštovati predviđeno vrijeme i čak ima još e, ovdje zastupnika a ja sam čak uspio otići na plenernu, budući da sam ondje želio održati govor. U svakom slučaju, povjereniče Avramopoulos, hvala vam lijepa. Obavili ste doista svoj posao i možete biti ponosni onime što ste odradili. Riječ je o portfelju koji je iznimno važan i prepuno osjetljivih pitanja. Uspjeli ste zadržati našu pozornost zadnjih pet godina. E, ovaj e, dijalog nikada nije zamro. Zahvaljujemo vam na tome. Ne radi se samo o tome da mi želimo biti ljubazni E, mislim da je to apsolutni imperativ kada govorimo o međuinstitucijskim odnosima i kada dođe vrijeme potrebno je odati priznanje za obavljeni posao. E, nadam se da će biti dovoljno vremena i da ćemo se uspjeti vidjeti i možda i u nekom e, svojstvu drugom koje će vam budućnost donijeti. Hvala vam lijepa. I'm,